please. Buenas tardes, voy a presidir en español. Dobar dan, predsjedat ću na španjolskom. Kao prvo, jedno priopćenje za vas. Naime, sada nakon sastanka natura, smo odlučili da ćemo putiti peticiju za konferenciju predsjednika da zahtijevamo e, moguću e, razmjenu sa e, rezolucijom prema članku 136. poslovnika. Tu se radi o sredozemlju. Tekst možete naći na našoj internetskoj stranici. To sam htjela reći prije nego što mm, krenemo na običajni dnevni red. Eto, imamo sada vrlo intenzivne sastanke ovih dana, te ćemo pokušati sada na dobar način odraditi ovaj zadnji dio. Mislim da svi oni koji su ovdje mogu svakako imati e, velike koristi E, od ovih točaka. Tu se sada radi o saslušanju e, za mjesto zamjenika izvršnog direktora Europola e, prema člancima 54 55 važećeg zakonodavstva. Radi se o gospodinu Jurgenu Ebneru. Dragi kolege, kažem to posebice za nove zastupnike da smo imali gospodina Martino, međutim 31. Eh, listopada 2019. godine će njegov eh, mandat eh, doći do kraja i Europol je objavio prazno mjesto 23. siječnja 2009. godine. Zatim smo imali listu od pet sučnjaka koje je Upravni odbor Europola uputio vijeću te je onda parlament 19. srpnja dobio obavijest da se vijeće odlučilo za gospodina Ebnera kao kandidata. 11. E, srpnja su zatim koordinatori odlučili također da će sukladno e, člancima 54.2 i 55.2 e, uredbe o Europolu pozvati kandidata na sasanak. E, ti članci omogućuju nadležnom odboru u Europskom parlamentu da održe saslušanje izabranog kandidata te da e, izda e, ne obvezujuće mišljenje o njemu. Dobrodošli gospodine Ebneru, drago mi je što ste ovdje. Imate sada 10 do 15 minuta za izlaganje, a zatim ćemo vam uputiti pitanja. Izvolite, predajem vam riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, kao prvo bih eh, vam rekao da sam doista zahvala na tome što ovdje imam sada priliku vam se predstaviti kao kandidat za mjesto zamjenika izvršnog direktora Europola. Eh, što više ono što naravno mislim napraviti je isto tako predstaviti vam i neke od mojih eh, Eh, sposobnosti koje smatram da su eh, dobre za daljni razvoj Europola. No, mislim da je najvažnija stvar eh, za mene bili su tako da već danas saznam E, kakva pitanja imate za mene naravno i e, pitanja vezana uz moju moguću buduću funkciju u Europolu, a imajući na umu da imamo vrlo ograničeno vrijeme i za odgovor na sva ta pitanja mogu reći da smatram ovo određenim ishodištem jednog e, kontinuiranog dijaloga. Već sa predstavnicima Europola imali jedan takav dijalog i to je isto tako jedan od mojih prioriteta kao E, nešto što je biti sasvim dio mog budućeg rada u Europolu Briselu, da budem i za vas kontaktna osoba. I stoga mi je ovo doista dobra prilika da se danas predstavim. Možda da e, kažem nešto o sposobnostima koje sam stekao tijekom karijere. Ja bih htio naglasiti neka neke točke iz moje osobne karijere na, sa nacionalne razine, ali sa europske razine, te ću se sredočiti na ona pitanja koja su e, relevantna za ovu dužnost. Također bih htio spomenuti nešto osobno e, iz mog života gdje možete vidjeti koja mi je motivacija, zašto sam se prijavio na to mjesto i zašto mislim da bih mogao dati e, i doprinos danim razvoju Europola. Sada kao uvod mogu reći da sam prije 34 godina počeo uh, u uh, Saveznoj kriminalističkoj službi Njemačke. Mene je zanimao policijski rad, bilo jednostavno, ali me prije svega zanimala međunarodna suradnja. A uh, Bundeskriminalamt u Njemačkoj je ona policijska služba za međunarodnu suradnju i zbog toga sam se ja tamo i prijavio. Nakon što sam tamo e, završio sa e, prvim stupnjem diplome, e, postao sam službenik pod e, gospodinom Genšarom. Možda se pitate zašto je to relevantno za ovo mjesto ovdje. Mogu vam reći da je to za mene bilo vrlo zanimljivo vrijeme jer se to dogodilo u e, trenutku ponovnog Njemačke. Ja sam bio tamo uživo, na svim tim mjestima, na češko-slovačkoj granici, na granici sa, Češkom, ali i sa e, na granici unutar Njemačke. Imali smo granicu prema istočnoj Njemačkoj, ali ne samo to, imali smo i granicu prema drugim državama istočne Europe i stoga je za mene Europa uvijek se zaustavljala na toj njemačkoj granici. Ja nisam imao nikakve rođake u drugim dijelovima Europe i za mene je to bio onaj povijesni trenutak, da tako kažem, E, prilika koju sam uspio iskoristiti u životu da budem sastavni dio te, tog ujedinjenja Njemačke, ne samo e, Njemačke, već i cijele Europe kada je pala željezna zavjesa, što mi je e, pokazalo koje prilike, koje šanse su povezane sa tom cijelom Europom. Ne samo prilike, naravno već i rizici, ali to je nevjerojatna prilika koja mi je danas zbog tih povijesnih razvoja. Kada sam e, bio tamo službenik, e, studirao sam e, političko gospodarstvo na sveučilištu u Bonu. Uvijek me zanimalo istraživati gospodarstveni financijski kriminal. Iskreno rečeno, ja nisam nikad se s njime bavio zbog različitih okolnosti, nisam nikad tu završio na tom području, ali i na to ću se vratiti kasnije, da one tehnike koje se koriste u planiranu strategije, evaluaciji, toga da mi je to bilo kasnije isto tako korisno kao znanje u policijskoj službi, budući da su policijske službe danas e, jako, jako ograničene što se tiče ljudskih resursa i moraju na neki način i poslovno dobro sami se sobom upravljati, stoga je ta pozadina bila vrlo korisna. Zatim e, sam otišao u e, odjel za borbu protiv terorizma unutar Savezne kriminalističke policijske službe u Njemačkoj i tada sam odlučio, a to je isto tako jedna osobna nota, zbog činjenice da je moja supruga se počela baviti pravom u to vrijeme, htjela je postati sutkinja. 25 godina, e, prije 25 godina smo iskoristili tu mogućnost da sam radio na nepunarno vrijeme i stoga sam tada zapravo 50% radio tamo u BKA-u, Njemačkoj federalistskoj službi, a zatim sam e, drugu polovicu radnog vremena bio doma i brinuo se o našem djetetu. Mislim da je to vrlo korisno znati za vas, dakle da eh, osim te činjenice da sam moramo eh, moram moći organizirati svoj život, eh, da to nije sve, da se treba uzeti u obzir i obiteljske obveze. Znam da težite raznolikosti i rodne jednakosti, a to se zapravo može ostvariti samo sa tim raznim mogućnostima koje imamo na području našeg posla. To je bilo se tako važno i za moj daljnji poslovni razvoj da sam dobio tu priliku da mogu kombinirati to dvoje, dakle privatni i poslovni život, e, jer privatni život isto tako smatram vrlo važnim. Kasnije sam se kao viši policijski službenik e, e, prijavio na policijsko sveučilište gdje sam zatim onda dovršio drugi master. Prvi master tiče se dakle političkog ekonomija, a drugi tiče se više policijske službe i onda sam se po prvi put e, kandidirao za Europol. U to vrijeme sam mogao otići u Europol kao upućeni nacionalni slučnik. E, bio sam u komunikacijskom odjelu, radio sam djelomično i za direktora Europola i tada su mi pružili priliku da se kandidiram za ime e, voditelja kabineta Europolu. To sam onda i učinio i to sam uspješno i napravio. Onda sam 3-4 godine bio na toj dužnosti. Kao što sam rekao, Europolu tom trenutku je bilo neko starta poduzeće, da tako kažem. Sve je bilo novo, sve je bilo mlado, sve je bilo lijepo, sve je Europol morao sam eh, nadograditi, što nije eh, bilo u tom okviru eh, zadanog za neku agenciju Europske unije. Sve Europol trebao sam izgraditi i ja sam bio tada zadužen za to. Naime, upravni odbor Europola nas je pitao da razvijemo sustav za planifikaciju, za izradu strategije, da više polažemo račune državama članicama što se tiče financijskih resursa koje se Europolu koriste. I jednostavno su mi pružili priliku da izradim jedan takav alat, nisam to sam napravio. E, morali smo e, naći najbolje prakse, izraditi neke indikatore i tada smo e, gledali kako to izgleda izgleda u Engleskoj. Engleska je bila jako napredna što se tiče e, planifikacije strategije. Mi smo zapravo usvojili mnogo toga što se koristilo u Ujedinjenoj kraljevini gdje smo to primijenili na Europol. E, neka od tih pitanja možete naći i danas, primjerice ako pogledate e, godišnje, godišnja izvješća o aktivnosti Europolu ili e, godišnje planove za Europolu, to se sve temelji tih ideja koje smo tada razvili. Isto tako sam tada u Europolu bio zadužen za vanjske odnose, to za odnose s javnošću. To se tada prije svega ticalo država članica, komisije i vijeća, a samo djelomično se to ticalo Europskog parlamenta jer e, tada parlament nije bio uopće zadužen za Europol. I naravno da su nas mediji uvijek kritizirali e, radi toga, pitali su što je sa parlamentarnom kontrolom nad Europolom i morali smo priznati da što se tiče parlamentarne kontrole nad Europolom da je to bilo nešto što je bilo mnogo manje ograničenje nego danas svakako. Zatim sam postao zamjenik direktora Europola gdje sam bio odgovoran za e, financiranje i onda zbog obiteljskih razloga, ali i zbog e, napretka u poslovnoj karijeri sam odlučio zaključiti sa prvim ugovorom u Europolu nešto ranije nego prije jer sam opet dobio jednu dobru priliku u Njemačkoj, u BKA-u. Oni su me pitali, budući da nisu imali jedan alat za planifikaciju strategiju, da možda pređem k njima i da prenesem ta svoja znanja iz Europola tamo i da e, se bavim tim pitanjima strategije, e, poslovnog razvoja i tako dalje. I stoga sam svo to iskustvo sa europske razine uspio iskoristiti i tamo u BKA-u. E, ponosan sam na to jer je se to dogodilo 2006. godine, sada smo 2019. godina i tu vidimo da su oni ključni granitbeni elementi E, i dalje nešto što se koristi u BKL. Zatim su me zamolili da izgradim e, mrežu za užu suradnju sa privatnim e, poslovnim sektorom. To smo nazvali mrežom za globalne igrače. To su bile najveća njemačka poduzeća gdje smo imali dijalog što se tiče sigurnosnih pitanja s njima i također sam bio osiguran i za buduće analize. Imali smo tu i neke skeniranje okruženja, dakle kao policija morate uvijek znati da niste nekakav izolirani otok, da ste dio e, jednog okruženja, da morate znati kako je to okruženje, kako biste mogli odrediti e, pravu brzinu za rad e, organizacije. Zatim sam opet promijenio mjesto i zatražili su od mene da organiziram događaj poput e, samita e, G7, poput dolaska kineskog predsjednika i tako dalje. A e, sada radim na centralnom upravljanju podataka nije, ne radi se tu o informacijskoj tehnologiji, to nije takav odjel, već predstavljam e, više tu poslovni sektor. Dakle, što tu radimo je to da e, radimo nadalje na izgradnji šengenskog informacijskog sustava, na to da se biometrijski podaci koriste u svrhu identifikacije. Mi smo nacionalna kontaktna točka za e, sva pitanja vezana uz interoperabilnost i da svakakve vrste pretraga. To je ono glavno za što smo zaduženi. E, sada kada sam vam to sve rekao i sada kada pogledam kako izgleda funkcija na koju se prijavljujem, a tu se radi e, na mjesto zamjenika izvršnog direktora Europola za onaj odjel koji se tiče upravljanja, to se tiče e, ureda kabineta, to se tiče pravnih pitanja, sigurnosti i slično. I možda ste vidjeli iz mojeg izlaganja da su mnoge te sposobnosti koje se traže, koja imam, povezani sa ovim mjestom. Ja doista vjerujem jer imam e, dobar e, e, dobru teorijsku pozadinu sa dva mastera, sa dugogodišnjim iskustvom koje sam stekao u njemačkoj federalističkoj policijskoj službi. Imam također i operativno iskustvo, a pet godina sam radio u Europolu i stoga mislim da imam tu jednu dobru kombinaciju gdje mogu sa svojom pozadnom dobro doprinijeti Europolu. Što se tiče mojih mogućih prioriteta, što ja smatram da je vrlo važno, upravljanje informacijama, to je nešto što je važno. Zatim pronaći dobru ravnotežu između toga što je policijskoj službi potrebno s jedne strane i kako se mogu zaštititi podaci e, s druge strane kako bismo zajamčili da se zaštita podatka e, uključi od samog početka u svakom e, budućem dizajnu sustava ja bih bio jedan od savjetnika za to, ali sam isto tako i kontaktna točka za sve vanjske dionike. Počevši od država članica, preko vijeća, do komisije, ali naravno ste i vi vrlo važan dio i vrlo važan dionik Europola. Vama je sada pružena ta prilika i vi to koristite, da dakle, imate uh, uski dobar odnos sa Europolom ja znam da kad sam priopitao kolege iz Europola kako izgledate ono s Europskim parlamentom, da su mi rekli da je Europski parlament doista vrlo konstruktivan, da e, jako pomaže Europolu i stoga bih doista rado ostao u dobrom kontaktu s vama i ono što vam nudim je da e, ću od e, prvog dana biti vama na raspolaganju za bilo kakva pitanja i naravno da iz tog policijskog Eh, kuta gledišta da doprinim bilo kakvoj raspravi koju vi imate eh, što se tiče tih pitanja. Hvala vam na pažnji. Hvala vam na tom izlaganju. Preći ću sada na krug postavljanja pitanja. Počet ćemo s koordinatorima. Molim vas da govorite eh, maksimalno tri minute, a gospodin Epner će onda skupno odgovoriti na sva pitanja iz tog prvog kruga pitanja. Prvo javljanje za riječ, EPP. Ja, vielen Dupont. Hvala vam na vašem e, dobrom izlaganju i na tome što e, nam donosite kao iskustvo i znanja. Vi ste već sada u zadnjem dijelu vašeg izlaganja i to pozdravljam e, rekli da mislite nastaviti sa dobrim odnosom između parlamenta i Europa. Mene zanima kako mislite to konkretno razraditi. Možete nam možda nešto o tome reći. I naravno to isto tako je povezano s time kako mislite da ćete e, što transparentnije moguće izvještavati Europski parlament e, o vašem radu, ali prije svega i e, takozvani scrutiny grup, dakle skupinu za nadzor. Hvala. Perdón, soy un poco novata. Señora Sipel, usted ya sabe. Tiene usted la palabra como coordinadora. Hvala vam. Izvolite, Sipel. Hvala vam, gospodine na izlaganju. Jako sam zadovoljna zato što imam e, utisak da ne kažete samo da želite imati dobar kontakt s Europskim parlamentom, već da to doista i mislite. Sigurno ćemo se vratiti na to i vjerujem da će to biti e, učinkovito za obje strane. Ja sam također eh, pročitala i sve dokumente koje ste nam poslali po pitanju vaše kvalifikacije za posao i, mm, sviđa mi se kako ste opisali vaše profesionalne kvalifikacije, ali isto tako i to što ste malo rekli kakav je politički eh, utjecaj e, na vašu karijeru što se tiče ujedinjenja Njemačke, što se tiče pada železne zavese. Sa svim ovim raspravama koje imamo danas, e, pa i što se tiče suradnje s policijom, da se osiguraju temeljna prava, čini se barem da postoji ta opasnost, i ne znam možete li nešto o tome reći, da u nekim državama članicama dolazi razvoja, poput u Mađarskoj i Poljskoj, koje, smo na početku e, primili otvorenih e, ruku i koji su jako lijepo i e, sudjelovali u radu Europske unije, ali da vidimo da sada ta suradnja s njima postaje sve teža i teža. Možda ne samo na području e, rada policijskih službi, ali zanima me imate li kakva iskustva s time, ali se zasigurno kada se radi o pravosudnoj suradnji. Isto tako ste govorili o upravljanju informacijama. Mislim da je to doista jedan veliki izazov za budućnost zato što sama količina informacije, sama količina podataka sa tim cijelim digitalnim svijetom koji nas okružuje, nešto što je u porastu i zapravo već i sada dramatično raste. I stoga bi moje pitanje bilo sljedeće. Ako s jedne strane su nam podaci potrebni, ali ako podatke koje danas već zaprimamo nas prepravljuju, ako se gubimo u tom svemiru informacija, smatrate li onda da će digitalizacija uskoro biti nam od koristi kako bi mogli razabrati vama korisne informacije kao policijska služba od svih drugih e, podataka e, koji nisu ništa od koristi koji samo zbunjuju slučake. I možete li koristiti neke digitalne mjere kako biste upravljali svim tim podacima, e, a da pritom zaštitimo isto tako i osobne podatke ljudi, te da s time onda zaštitimo i temena prava i demokraciju. Hvala vam, gospođo Sipel. U ime kluba zastupnika Renew, gospodin Todorače, koliko znam, će se javiti za riječ. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Ebnere, što, čestitam što ste toliko daleko napredovali u tom postupku imenovanja. Vi ste vodili odjel za e, centralno upravljanje e, informacijama, to je vaša zadnja funkcija, već ste malo nam govorili o tom iskustvu. Vidim iz vašeg životopisa da ste dosta radili u vašoj karijeri na biometriji, na sustavima upravljanja informacijama i na interoperabilnosti, stoga se moje prvo pitanje tiče toga. Koje je vaše osobno mišljenje i vaše mišljenje kao potencijalni e, budući izvršni, zamjenik izvršnog direktora Europola o e, tom okviru, kojeg, informacijskom okviru kojeg ima u Europskoj uniji i koja je korist Europol iz tog e, okvira za interoperabilnost. I moje drugo pitanje tiče se vašeg odnosa sa policijskim službama država članica. Od svih ovih alata koje imamo, a neka su vrlo inovativna, na kojima je Europol radi u proteklih nekoliko godina, Smatrate li da države članice dobro znaju za te alate u okviru svojih policijskih službi? Smatrate li da ih se dovoljno koristi u državama članicama i smatrate li da e, policijske službe doista i koriste e, taj alat e, u onoj mjeri i u one svrhe za koju su oni namijenjeni? Hvala. Hvala vam u ime kluba IDE. Zastupnik Kofod, izvolite. Tak for det, og jeg taler dansk. Hvala lijepo, ja ću govoriti danskim jezikom. Prije svega bih eh, zahvalio gospodinu Ebneru što je danas ovdje s nama. Održali ste zanimljiv govor. Ja sam pogledao vaš životopis i nema sumnje da imate jako puno iskustva. Imam za vas neka pitanja. Radili ste sa SIS-om, PNR-om i Eurodakom. To su sve jako zanimljiva područja i zasigurno će se ona razvijati u idućih nekoliko godina. Mene zanima svojevrsna tehnološka dilema do koje bi moglo doći zbog napretka tehnologije. S jedne strane ćemo moći koristiti više podataka u tijekom obavljanja policijskih e, dužnosti. A to znači da ćemo uspjeti dakle, dijeliti podatke i podatke sa policajcima na terenu i to diljem Europe. Kako vi gledate na ta pitanja? Dakle, s jedne strane podaci nam pružaju brojne mogućnosti, a s druge strane moramo uzeti u obzir činjenicu da je riječ o osjetljivim podacima i da moramo istovremeno zaštititi naše građane. Možete li mi to malo iskomentirati kako vi vidite razvoj situacije u idućih nekoliko godina? Na koncu ja dolazim iz Danske i mi imamo posebnu vezu sa Europolom, sa policijskom suradnjom. Imamo jako, dobru, jako dobar odnos između Europola i Danske policije. Što vi mislite? Mi smo poprilično zadovoljni danskim modelom, ali što Europol misli? Hvala lijepo. U ime ECR-a, zastupnik Bojko. Senjor Brikon. Senjor Thank you, Madam Chair. Thank you also. Hvala vam i hvala gospodinu Ebneru na njegovom izlaganju. For your um, presentation of your experience. Um, I have an, a question about the future. Imam pitanje vezano uz budući razvoj događaja. Što želite e, postići dakle na vašem budućem radnom mjestu u Europolu? Koji su vaši ciljevi? No tiene usted más preguntas? Hvala, ima još pitanja? To je sve što ste htjeli pitati. Hvala me, postavio sam svoje pitanja, kaže zastupnik. Zastupnica Dali. Hvala i hvala vam što ste danas e, došli kod nas u odbor i što se kandidirate za ovo radno mjesto. To definitivno znači da želite to radno mjesto jer ste izuzetno dobro kvalificirani za to. Imamo dakle programski dokument koji se bavi budućim razvojem Europola. Tu su navedeni strateški prioriteti, govori se o razvoju, dakle od organizacije koja se temelji na sistemskom pristupu do jedne posebne agencije sa specifičnim profilom, dakle koja će proizvoditi znanje. Zanima me možete li nam prevesti što to znači na stvarnom jeziku, da li to znači obradu podataka, sintetiziranje ili ćete se više baviti prekupljanjem podataka, dakle više snaga na terenu Zanima me što vi mislite da znače te formulacije. Također me zanimaju prioriteti Europola. Dakle, želi se e, doći na prvo mjesto u istraživanju inovaciji u policijskom poslu. Traže se i odgovarajući partneri. za to. zanima me kako vi gledate na ovaj inovativni poslovni model. Znači li to suradnju sa privatnim sektorom Ukoliko da, na koji način osigurati odgovarajuće upravljanje, dakle u rukovođenju operacijama? Prije svega kada je riječ o slanju osoblja Europola, dakle izvan Europske unije, primjerice u slučaju skupljanja obavještajnih podataka, Zanima me bi li to bilo na zahtjev policijskih snaga treće države, odnosno kako vi vidite da će se to u budućnosti provoditi. Ja sam ovdje nova u ovom području pa me zanima kako je organizirana dakle, to slanje snaga izvan Evropske unije i kako će se po vama to razvijati u budućnosti. Hvala lijepo, zastupnice Dali. Imamo još jedan zahtjev za riječ gospodina Rosa iz ECR-a. Ne znam imali bi imali još netko zahtjeva za riječ. Izvolite gospodin Ros. Um, I just have the, the ECR uh, moment. So I have... Ja sam već govorio o ime ECR-a. Bien. Señor Zarzalejos, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. I hvala gospodinu Ebneru što je danas e, došao pred naš odbor. Imam za njega neka pitanja. Veliki izazov policijskog e, posla u budućnosti bit će prilagodba digitalnom e, kontekstu. Razvijaju se nove mreže poput mreže 5G, potom umjetna inteligencija i slično. Zanima me koja je vaša ocjena stanja kada je dakle riječ o ovim budućim izazovima i što tu, kakvu ulogu ovdje može odigrati Europol mislimo pravo na ukrla godbu novom e, digitaliziranom svijetu Gracias señor Cerza lejos tiene la palabra el señor Zasut Meksika se dozvolite Danke Eber für ihre Vorstellung Klaus und Eber na vašem islaganju osim zaštite podataka i ovim odnosima koje želite nadograditi ili poboljšati s Europskom pametnom, gdje vidite najveće izazove u idućih nekoliko godina, dakle vaša osobna procjena toga i jedno daljnje pitanje, vidite li e, posebna, posebne točke u uredbi Europolu koje treba preispitati kako bi se povećala učinkovitost Europola? Bien, y cerramos la ronda de intervenciones con la señora Frico. do kraja ovog kruga pitanja. Izvolite, imate riječ, a nakon toga ćemo dati mogućnost gospodinu Ebneru da odgovori. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospodine Ebner. Imam dva glavna pitanja. Prvo se tiče um, ugovora o suradnji koji se sklapaju sa trećim zemljama. E, s u nekim slučajevima se radi o autoritativnim režimima i isto tako govorimo o tome koja su jamstva koja se daju kako bi e, ljudska e, pravila vezana uz ljudska prava u EU bila poštovana. A kad govorimo o sklapanju tih sporazuma, željela sam znači čuti kako se to sve skupa odvija i čuti vaše mišljenje. E, kad govorimo o uspostavljanju suradnje Europske unije na području borbe i suzbijanja seksualne, seksualnog iskorištavanja djece, e, tu je Europol bio jako ja, aktivan, tu se uspostavila jedna radna skupina. Željela bih e, vidjeti koje su vaše ambicije Um, kao zamjenika direktora kad govorimo o e, borbi protiv trgovine djecom. Hvala vam, gospodine Ebner. Imate priliku odgovoriti na pitanja koja su vam postavljena. Deset minuta na raspolaganju. Neće biti lako odgovoriti na sva pitanja, te neću moći ići jako u detalje. Dakle, pitanje je bilo kako dakle, nastaviti ovaj odnos e, suradnje sa Europskim parlamentom, pa prije svega u znaku transparentnosti. Ja ću rado odgovoriti na sva vaša pitanja, bit ću vam ovdje osobno dostupan, imamo i časnika za vezu Europola ovdje u Briselu. Kada je riječ o transparentnosti, vrlo je važno koristiti sve što vam je na raspolaganju. Prije svega tu su predstavnici GPSG-a koji održavaju sastanke. Tu smo također prisutni Potom moći ćete imati pristup dokumentima Europola. Potom su tu naša godišnja izvješća o našim aktivnostima. A također imate mogućnost zatražiti i druge vrste dokumenata. Imamo dakle već uh, ustaljene načine suradnje putem kojih vi možete doći do dodatnih podataka i na tome ćemo temeljiti svoju suradnju. Zastupnica Sipel je pitala vezano uz situaciju u Poljskoj i Mađarskoj. One s nama surađuju kao i sve druge zemlje, uključujući suradnju u našoj bazi podataka. Postoje uvjeti dakle, koje, oni, koje zemlje moraju ispuniti, to su i kriteriji kvalitete. Imamo mogućnosti provjere dakle tih podataka, imamo europskog nadzornika osobnih e, podataka, te ih imamo i na nacionalnim razinama. Oni također surađuju sa Europom. dakle imamo čitav niz mjera koje nam osiguravaju da se s postupcima, sada se za informacijama postupa na odgovarajući e, način. Nadalje, upravljanje informacijama. Tu bih mogao naširoko pričati, više pitanja je bilo s tim u vezi. A to je jedan od izazova koji je pred nama, a to je pronaći odgovarajuć način upotrebe informacija. Radeći u Europolu smo, vidio sam da smo imali premalo informacija na raspolaganju. Problem je u dakle, vrsti informacija koje Europol dobiva, njihovoj količini. I za mene je to veća opasnost nego li ovaj veći pritok informacija. Uvjeren sam da ćemo koristeći moderne tehnologije poput umjetne inteligencije, a to bi se moglo koristiti primjerice kao neki filter, dakle da se izbace nepotrebne informacije, da bi nam to moglo pomoći da se bolje nosimo sa izazovima u budućnosti. Potom kada je riječ o umjetnoj inteligenciji na to možete gledati kao na rizik, ali i kao na priliku. Umjetna inteligencija nam može omogućiti bolju zaštitu podataka. Ona može pomoći policiji da ne bude zatrpana nepotrebnim eh, informacijama. To se može filtrirati prije nego što započnu prave policijske istrage i to može biti dakle aktivni e, doprinos e, zaštiti podataka. Kada je riječ o biometriji, rekao bih da je interoperabilnost e, visoko na našim, među našim prioritetima. Mi smo uključeni dakle u izradu tog e, dizajna. I e, mi već radimo dakle na ovim pitanjima putem šengenskog informacijskog sustava. Mi ćemo tu odigrati značajniju ulogu kada se bude prešlo dakle na informacije koje se tiču zaštite granica, kada se dakle donesu odgovarajuće direktive. poput SHS-a. I to će biti podaci kojima će moći pristupiti dakle evropske policijske snage. Dakle, predviđamo jedan jedinstveni modul za pretragu unutar naše baze podataka. To znači da ne morate dakle, pristupati svakoj pojedinačnoj bazi podataka i u skladu sa pravima koja će vam biti dodijeljena imat ćete priliku pretraživati jednim klikom miša. Dobit ćete, poda, dobit ćete obavijest dakle, da li vaš upit e, nailazi na podatak u našoj bazi ili ne. Potom odnosi sa državama članicama. Znaju li oni za ove alate? Pa rekao bih da da, jer to ulazi u zahtjeve koji su pred njima postavljeni. To je povezano i sa proračunskim pitanjima. Jučer se o tome ovdje raspravljalo, vjerojatno i jutros. Dakle, Europol bi u budućnosti mogao pomoći stvaranjem dekripcijske platforme, primjerice. To bi nam moglo poslužiti u budućnosti kada se bude istraživao kiberkriminal. I bilo bi dobro dakle imati ovo jedno centralno mjesto, to bi mogla biti ova platforma Europola. Međutim, još se puno posla tu mora obaviti vezano uz dalje promoviranje dakle, aktivnosti Europola. Ali kada pogledate izvješće, naše godišnje izvješće o djelovanju, ono je jako pozitivno. Dakle, vidjeli ste što tamo stoji vezano uz e, Europol, poslane više, unutarnjim kanalima poslane više od milijun poruka. Dakle, to pokazuje da se ovi kanali dosta koriste, ali zasigurno postoji mjesta za njihov daljnji razvoj. Potom e, gospodin iz Danske je pitao vezano uz tehnološku dilemu, dakle, korištenja modernih e, tehnologija i postupanje, dakle sa osobnim podacima, dakle da se istovremeno poštuje pravo na privatnost. Pa imamo dakle novi dizajn vezan uz korištenje tih e, podataka, on nam pruža više mogućnosti i od samog početka izrade i te strukture možete obuhvatiti zaštitu osobnih podataka. Dakle, radi se sa namjenom podataka što može biti definirano od samog početka. To je bolje kada je riječ o zaštiti osobnih podataka i podacima se tada koristite na odgovarajući način, odnosno onako kako je propisano. Zastupnik Rus je pitao o ciljevima kao zamjenik izvršnog direktora, imam propisane dužnosti. Zna se tko je tu šef, ja pomažem šefu, nadgledam dakle postupke. Ali u svom radu bih se koncentrirao na upravljanje informacijama, dakle Europola. Ali nije riječ samo o IT tehnologijama. Ja bih se bavio, dakle, konkretno upravljanjem, a sve u kontekstu ograničenog proračuna i ograničenog eh, broja djelatnika. Htio bih da se urede odgovarajući prioriteti, da se vidi kako se razvija dakle, naša performansa tijekom budućeg razdoblja. Ja sam sigurnosni koordinator Europola, pobrinuo bih se o našem osoblju, ali također bi se osigurao da se informacijama upravlja na odgovarajući način. Evo sad sam spomenuo strateške prioritete, inovacije, i istraživanje. Neka, dakle, hoće li biti potrebe suradnje sa privatnim e, stranama? Da. Hoće, na primjer, kada je riječ o kiberkriminalu. Imamo već tu suradnju sa providerima na internetu, ali tu se treba dakle vidjeti kako je kako su stvari definirane našim mandatom. Tu postoje određena ograničenja. Ne možete sa trećim stranama dijeliti primjerice osobne podatke, ali možete koristiti tehnologiju koju razvijaju privatne tvrtke. Policija ne može se sama razviti. Određeni gotovi proizvodi će se morati uključiti u policijska postupanja i koristiti dakle ono što je na raspolaganju relevantno je za naš posao. Prikupljanje podataka za treće zemlje i potom suradnja sa trećim zemljama. Uredba o Europolu je tu jako jasna. Europol sam po sebi ne može pregovarati, dakle nikakve sporazume sa trećim zemljama. To pripada komisiji, vijeću. On ti će se sporazumi tamo pregovarati i zaključivati. Mi možemo zaključivati ugovore o suradnji, dakle koji imaju ograničenu namjenu, dakle i apsolutno isključuju razmjenu osobnih podataka. Dakle, treća zemlja koja ne poštuje naše odredbe o zaštiti osobnih podataka ne može pristupiti našim bazama. Zato što u tom e, sporazumu koji se potpisuje sa trećom zemljom, tamo je to ključno pitanje. Dakle, trebaju imati sustav zaštite osobnih podataka koji je usporediv s našim. Ukoliko to nije tako, onda je gotovo nemoguće potpisati ugovor o suradnji. Digitalizacija, već sam to spomenuo, dakle 5G, umjetna inteligencija. 5G će biti izazov za policiju, za policiju to ste čuli i jučer. Moramo biti oprezni, poštovati građanska prava, pravo na privatnost, ali s druge strane policija u budućnosti mora nastaviti obavljati svoj posao. Mi ne možemo tu presretati podatke, moramo pronaći rješenja kojima ćemo poštovati dakle, građanska prava, ali i naše snage moraju biti dovoljno snage da se dovoljno opremljene da se mogu nositi sa izazovima budućnosti. Jedan od većih izazova će biti pitanje digitalizacije. Pitali ste me koji će to biti veliki izazovi. Možda će se Pitali ste me hoće li se nešto morati mijenjati u uredbi o Europolu. Ja nisam e, odvjetnik, ja sam e, proučavao tu uredbu kad sam se pripremao za ovo radno mjesto. Ali znam da će možda, da tu možda postoje neke mogućnosti za izmjene. Primjerice područje suradnje sa e, privatnicima što sada prolazi kroz evropske nacionalne jedinice. To je doista složen sustav i tu će se možda u budućnosti stvari izmijeniti, ali to je pitanje koje se tiče zakonodavca. Dakle, kada bude došlo na red dakle, to pitanje, onda ćemo mi moći reći koje su naše iskustva, a zakonodavac će odlučiti hoće li tu podnijeti određene amandmane, jesu li oni potrebni. tom što učiniti sa seksualnim zlostavljanjem maloljetnika, dakle što je sa trgovinom ljudima. Pa da, ovo su sve naši prioriteti. Dakle, sve što je povezano sa organiziranim kriminalom, ilegalnim migracijama, dakle sve što se tiče ovih eh, mreža kriminalaca koje se bave tim poslovima koji iskorištavaju ljude, u ovom slučaju migrante. Potom pratimo ciklus europskih e, politika, to je jedan od naših prioriteta. Mi možemo ovdje dati stratešku analizu situacije, dakle koje su najvažnija pitanja kojima bismo se trebali baviti. Ali možemo dati aktivnu potporu u istrazi, u zajedničkim istragama ili dati operativnu financijsku pomoć u određenim istragama nacionalnih tijela. Mislim da je to evo, više manje sve na što sam mogao odgovoriti. To ukratko na vaša pitanja. I explicaciones. Hvala. Hvala u istinu na ovim vrlo detaljnim e, informacijama i objašnjenjima. Zahvaljujem kolegama. Kad govorimo o sljedećim koracima, budući da se radi o hitnom postupku, te naše mišljenje mora što prije stići vijeću kako bi kandidat mogao biti imenovan tijekom listopada. Predsjednik parlamenta će dobiti nacrt prijedloga odluka e, odbora Libe će biti poslana koordinatorima, a oni će morati to smisliti već danas. Odluka će biti donesena 6. rujna u 15 sati. Na takav način moći ćemo informirati mm, predsjednika parlamenta o mišljenju našeg odbora. Ako nema prigovora, onda ćemo postupiti na ovakav način. E, to, ti koraci će se poduzeti nakon ovog kratkog saslušanja u okviru našeg odbora. A sada na nekoliko minuta prekidamo e, sastanak i nastavit ćemo u 16 sati. Sí, queridos colegas, vamos a continuar con el siguiente punto. Dragi kolege, nastavljamo eh, s radom i krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Molim da sjednete na svoje mjesta. Radi se o 18. točci dnevnog reda. Čuti ćemo izlaganje direktora Agencije Europske unije za temeljna prava e, gospodina Mihajla O'Flahertija. Oni koji su dio ovog odbora već neko vrijeme znaju da Agencija za temeljna prava pruža pomoć parlamentu na području savjetovanja što se tiče temeljnih prava Tijekom godina odbor Libe je ojačao suradnju sa agencijom. Agencija je odgovorila sustavu na zahtjeve osmišljavanja mišljenja koje e, zahtjeve koje je poslao naš odbor, a nekada se radilo i o zakonodavnim prijedlozima. E, direktor agencije će nam predstaviti zadaće agencije članovima našeg odbora. Hvala lijepa, dajem riječ na 10 minuta. Hvala gospođo predsjednice, hvala na ovim e, toplim riječima. Dobrodošlice, dragi članovi odbora, izuzetno mi je drago što mogu biti danas s vama. Kao što je predsjednica rekla, povijesno su naši odnosi jako snažni i e, e, sa vašim odborom imamo najčvrće veze u okviru parlamenta. Zahvaljujemo isto tako i ovom odboru, na povijesnoj ulozi koju ima u promociji temeljnih prava. E, Isto tako cijenimo rad e, vašeg tajništva koji bi bio od velike pomoći agenciji. O čemu se radi e, kad govorimo o zadaćama i aktivnostima agencije? U srcu našeg rada je podrška EU institucijama što se tiče e, temeljnih prava. Kad govorimo o institucijama, onda mislim na Europski parlament, vijeće, Europsku komisiju i države članice. Znači, ne radi se o E, ulozi koja sadržava odluke ili e, e, osmišljavanje nekakvih odluka. Prije svega se radi o savjetodavnoj funkciji. a to je povezano također i sa odredbama europskog zakonodavstva. Mi prije svega dajemo savjete što se tiče europskog zakonodavstva. E, a ono što radimo je osmišljavanje studija kroz različite teme i to u okviru petogodišnjeg e, programa rada. Imamo tematska područja kojima posvećujemo naš rad. E, većinu našeg vremena govorimo o tome, ali ne uvijek, budući da imamo isto tako i određene zadaće on kraj toga. Dobivamo zahtjeve od vaših institucijama, od, e, europskih institucija, a vaša institucija je bila dosta aktivna što se tiče različitih zahtjeva za obavljanje određenih studija na području temeljnih prava. Mi također imamo i instrumentari na raspolaganju kako bismo vam pružili podršku. Dati ću vam neke e, primjere. Prvo, mi obavljamo ankete Agencija za temeljna prava e, provodi ambiciozne i globalne studije na području ljudskih prava i to prije svega e, onih koji primaju ta prava. Bavimo se cijelim e, nizom pitanja kako bismo odgovorili na potrebe onih koji odlučuju. Drugo, zajedno sa prikupljanjem podataka za E, ankete, isto tako provodimo i kvalitativne studije vezano uz ono što funkcionira ili ne funkcionira u e, kontekstu ovih pitanja kojima se bavimo. Radimo u državama članicama diljem Europe. A jedna tema je izuzetno važna. Mi isto tako za vas proizvodimo usporedive podatke u državama članicama. Ono što je izuzetno važno je da vam ne dajemo samo podatke, nego da vam kažemo na koji način se određene teme tretiraju u različitim državama članicama. Mi isto tako vršimo i javno izvještavanje periodično o e, nekim konkretnim temama. I na kraju, ovo je taj teoretski dio mog izlaganja, trebam reći da je osim ovog posla koje obavlja na teoretskoj razini e, agencija aktivna i na terenu. Tu sudjelujemo u izgradnji kapaciteta i podržavamo ljude na terenu koji djeluju kako bi se određene stvari promijenile. Tijekom 12 godina postojanja agencije mi smo isto tako narasli i dobili mogućnost da okupimo ljude kako bi mogli biti dovoljno angažirani kako bi promijenili stvari. A sada sve ove teorijske stvari ću upisati u realnost i reći vam što vam može biti interesantno, koje su te teme kojima se mi bavimo. Prvo, imigracije. To će isto tako biti prioritet e, u budućnosti za našu agenciju. Mi se tim pitanjem bavimo od e, zbilja u cijelom e, nizu etapa. Ovo ljeta smo isto pratili e, zabrane e, pristajanja brodova u Mediteranu. Mi smo pratili što se događalo na sudovima i tako dalje. Kad ljudi se iskrcaju, isto tako promatramo što se događa u takozvanim e, centrima za prihvat, hot spotovima. Mi e, surađujemo sa Frontexom, sa EASom i drugim EU akterima te pokušavamo riješiti izazove na području ljudskih prava tamo gdje to vidimo. Isto tako se usredotočujemo na zaštitu djece, a želimo i jačati kapacitete e, za suzbijanje seksualnog nasilja. Što to znači? S jedne strane imamo savjetovanje kako osvijetliti e, kampove i s druge strane e, provoditi e, edukacije na području savjetovanja ljudi. Mi isto tako pratimo migrante tijekom cijele njihove migracijske priče gledamo jesu li uspjeli, nisu li uspjeli, na koji način se njihov put odvio i pratimo njihova iskustva. Na području e, migracija ja e, periodično objavljujemo svakih tri mjeseca e, preglede situacije u nekim najvažnijim državama članicama. Radi se o dubinskim informacijama o tim temama između 15 i 17 država članica. Druga tema je e, povezana sa sigurnošću e, te također digitalnoj sigurnosti, s digitalnom sigurnošću. E, prije nekoliko godina poslali ste nam zahtjev da istražimo poveznicu između temeljnih prava te također operativnih akcija obavještajnih službi u EU. E Radi se o istraživanju gdje smo e, proučavali zakonodavstvo, ali također smo vidjeli što se događa na terenu, kakva je praksa. Vi ste također e, e, ste zatražili od nas e, da u EU osmislimo široke baze podataka i to o onome što se događa na granicama vezano uz ljudska prava. Usko povezano sa E, izradom baza podataka je također i interoperabilnost tih podataka. Mi se usredotočujemo na način na koji se podaci šire i koriste, te u to ulažemo e, dosta sredstava. I na kraju u tom sektoru želio bih reći da čvrsto smo posvećeni i radimo na području osmišljavanja e, pregleda e, onoga što se događa sa ljudskim pravima i temeljnim pravima na području umjetne inteligencije. Prije nekoliko tjedana smo osmislili i objavili analizu što se tiče takozvanih e, prljavih podataka. E, tu analiziramo i taj diskriminatorni aspekt e, podataka. U tom kontekstu naša agencija radi na tom području umjetne inteligencije. A treće područje je kvaliteta i nediskriminacija. To dovodi do naših e, anketa i studija. Mi smo na njih jako ponosni znamo od vas da, je to, e, da su to dokumenti i materijal koji je vama izuzetno koristan. O čemu se radi? Provodili smo anketu o nasilju nad, zemljama, e, nad ženama. E, prije sedam godina smo proveli studiju koja je bila, imala jako veliki odjek. Isto tako imam, proveli smo studiju o diskriminaciji što se tiče židova. Možemo reći da je to proizvelo globalnu debatu i e, to podsjeća da naše e, studije mogu e, proizvesti političke odluke. S druge strane manjine Romi, no isto tako i migranti. I na kraju imamo dva vrlo važna primjera. Na kraju ove godine ćemo objaviti rezultate studije što se tiče situacije i diskriminacije zajednice LGBTI u Europskoj uniji. Radi se o anketi u kojoj je sudjelovalo više od 120 tisuća ispitanika Nadam se da ćemo imati e, također mogućnost vam predstaviti rezultate te ankete i studije. I na kraju e, jedna nadolazeća studija krajem godine te početkom sljedeće godine ćemo objaviti rezultate prvog, e, prve globalne ankete koja se tiče općih temeljnih prava u našem društvu. E, to je prva takva studija koja je provedena. E, ne znam kakvi će biti rezultati, no u svakom slučaju se veselimo tome. Tijekom godina mogu reći da smo imali zbilja usku suradnju sa našim odborom, sa vašim odborom. Da, rekli su mi da malo usporim. Oprostite, molim vas, tijekom dana zapravo ubrzavam ritam ono što e, mi radimo da s jedne strane s vama formalno surađujemo kroz sudjelovanje na vašim sastancima, no s druge strane isto tako važno da s vama podijelimo i rezultate naših studija, naših anketa, da podijelimo s vama i naša istraživanja u okviru izvješća. No to e, je nešto što je E, nadopunjeno i našom spremnošću da budemo na raspolaganju vama i kolektivno i individualno i to kroz naše baze podataka i e, naše e, informacije. Mi smo u svakom slučaju vama na usluzi. Ako bilo koji član ovog odbora ili odboru cjelini ima potrebu dodati e, kakvu informaciju mi smo na raspolaganju. Mi isto tako smo na raspolaganju za odgovaranje na vaše zahtjeve. Bez obzira da li se treba e, provesti određena istraživanja ili trebamo osmisliti mišljenje o nekoj temi koju ste vi zadali ili vezano uz nacrt određenog zakonodavstva. U tom smislu ćemo onda dati pravnu analizu e, nacrta zakonodavstva. Mi isto tako e, vas pozivamo da sudjelujete u našim događanjima. Mi smo isto tako bili e, domaćini forumu za temeljna prava u Beču. Radi se o najvećem takvom forumu, a Sljedeći takav će se održati 2021. godine. Nadam se e, da će se praksa sudjelovanja i surađivanja kroz ovakve forume nastaviti. Mi isto tako imamo i e, misije u kojima sudjelujemo. Nadam se da će se takva praksa i nastaviti. Jako je važno da vam pomognemo da bolje razumijete što radimo i također nudimo vam pomoć u vašem radu kroz provođenje naših istraživanja. E, nas ima otprilike 105, ali kad uključujete i ostale kategorije ljudi koji rade u okviru naše zgrade, onda nas je otprilike 150 E, što se tiče našeg operativnog e, proračuna, on je otprilike 6,6 milijuna eura. Mi, e, znači, operiramo godišnje i koristimo 6,6 milijuna eura. Mogu reći da to ni u kojem slučaju nije dovoljan za sav rad koji obavljamo. Hvala vam na izlaganju. E, i mislim da ćemo imati veliko sudjelovanje članova našeg odbora tom forumu za temena prava. Sada da prijeđemo na govornike. Kao prvo, riječ ima gospođa Jaruka. Izvolite. Um, hvala vam, gospođo predsjedateljice. Gospodine direktore, hvala vam na vašoj prezentaciji i na tome što ste opet došli ovdje na sastanak odbora Libe da nam date na nove informacije. Hvala vam na tome što ste spomenuli sve ove teme. E, tu je bilo mnoštvo informacija. A ja imam dva pitanja vezano s to što niste spomenuli samo djelomično. Danas ujutro smo gospodina Timmermansa imali ovdje kod nas koji govori o novom mehanizmu za vladavinu prava. Kao antropolog ja sam e, ga pripitala o metodologiji takvog mehanizma, posebice uzevši u obzir da je velik dio tih alata koje imamo za borbu protiv e, kršenja vladavine prava, da su oni tu, da su uspostavljeni, da ih se ne koristi. Mnogo toga što vi radite kao istraživanje, komisija zapravo ne koristi kako bi se bolje upoznala sa situacijama za koje mi znamo u mnogim državama članicama. Europska komisija je prije koristila dostuka mjerila što nam dovodi do toga da se države članice kad kad osjećaju uvrijeđene. A drugo pitanje za što želim čuti vaše mišljenje je to koliko smo napredovali po pitanju dosija o Romima, dosija o siromaštvu. Zahvaljujem vama i drugima iz E, vaše organizacije koje već 15 godina sudjeluju na izradi strategije za Rome. Imamo strategiju za Rome iz 2011. godine primjerice i pokušavamo sad ove godine još to snažiti. A najveća stvar koja nedostaje ste mi vi pokazali podatke, vi ste pravili to istraživanje, na to vam zahvaljujem, je to da nemamo dobro praćenje toga. Zahvaljujući vašim izvrsnim kolegama ja znam da je ta veza koja nedostaje ono što bi ja kao antropolog zapravo jako e, poznavala, da je to istraživanje na terenu sa samim fokusnim skupinama. Mene dakle zanima biste li poduprijeli e, ovaj odbor da dobijemo financijska sredstva od milijuna eura za tri godina e, za ovaj odbor da imamo i taj tim unutar e, Europske, Agencije Europske unije za temeljna prava kako bismo istražili upravo to i kako bismo to poboljšali. Hvala. Hvala vam, gospođo Jaroka. Molim vas da budete malo kraći. Minuta do dvije po svakom govorniku. Gospođa e, Espurek dobiva riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, hvala vam, gospodine direktore, na vašem izlaganju. To je nešto što mi kao članovi u odboru Libe izuzetno pozdravljamo. Kao e, zamjenik e, e, osobe za temeljna prava u Poljskoj, ja doista pozdravljam vaš rad i sad sam izvjestiteljica za e, pristupanje Europske unije konvenciji Ujedinjenog naroda za borbu protiv nasilja nad ženama i borbu protiv obiteljskog nasilja. Mene prije svega zanimaju detaljne informacije o sljedećoj europskoj anketi o rodno uvjetovanom nasilju. Svačam da određen broj država članica sada ima pilot projekt za to istraživanje prije nego što se onda 2020. od 2020. do 2022. godine provesti detaljno istraživanje. Mene zanima koje su to države članice koje sudjeluju u tom pilot projektu, na kojim kriterijima su one izabrane i kako izgleda metodologija za provođenje ankete. Zatim me zanima isto tako da nam date više informacija o anketi koji će provoditi diljem Europske unije o LGBT osobama. To je nešto što komisija pokrenula u svibnju ove godine. Koliko sam e, čula, e, završene nalaze te studije ćemo dobiti 2020 godina, ali imamo li već neke preliminarne podatke. Hvala vam lijepa i doista mi je drago što ste ovdje. Hvala vam, e, gospođa Spurek. Gospođa Dali ima riječ. Okay. Signora Dali, tiene usted la palabra. U redu, evo gospođo Dali, imate riječ. Grazie, skurv mila mahagat, agus kej eh, mila eh, Thanks a million for coming in. And... Hvala vam, hvala vam što ste došli. Meni je za to drago što možemo surađivati sa tom organizacijom. Čuli smo samo dobro o vama i to da nam pružne informacije da donosimo odluke na temelju E, podataka. To je doista izuzetno važno. Mene zanima imate li neko istraživanje e, o, tome kako će doći, do e, promjeni u temeljnim pravima nakon Brexita. Sigurno se čuli da postoje neke zabrinutosti vezano uz primjerice postupcima izučenja nakon Brexita. Isto tako da osobe koje su pod Europskim uhudbenim nalogom bi mogli onda pobjeći u Jedinu kraljevinu ili u Sjevernu Irsku a onda će te osobe zapravo e, odustati od svog prava na temelju dokumenta iz 1957. Mislim da ne postoji nekakav presedan za Ujedinjenu kraljevinu što se Europskog uhidbenog naloga. Dakle, mene zanima što će se onda dogoditi s tim ljudima. Znate li nešto o tome? Oni bi izgubili naravno i zaštitu Europskog suda pravde, što bi trenutno mogli uživati i moglo bi ih se prebaciti u različite druge jurisdikcije, primjerice na području Sjeverne Irske. Imate neko mišljenje o tome ili kako da vas uključimo u e, raspravu o tome ako do toga dođe i kao pojedinačni zastupnik ovdje kako zapravo da vam se obratimo da dobijemo bilo kakav oblik podrške. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Kunke ima riječ. Thank you, Madam Chair, Hvala vam, uh, gospođo predsjedateljice, hvala vam, gospodine direktor. Kao bivši ministar za demokraciju u švedskoj vladi, imala sam priliku istražiti vaš rad, te sam koristila vaša izvješća kada se radi o tome da se ojačaju ljudska prava u švedskoj politici. Ono što me je tada zabrinjavalo i što me još uvijek zabrinjava su sposobnosti e, Agencije Europske unije za temeljna prava da nam pruži e, podatke i činjenice. Spomenuli ste da vam je proračun ograničen, a kao direktor ste vi onaj koji ima najbolji uvid u to što se ne možete napraviti zbog tih proračunskih ograničenja. Stoga me zanima, možete li nam navesti primjene vezano s to što ne možete učiniti, a što mislite da bi trebalo napraviti. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Arena ima riječ. Hvala vam što ste ovdje, gospodine Flerti, hvala vam na vašem izlaganju. Imali smo danas jutro raspravu sa gospodinom Timmermansom o vladavini prava unutar Unije i koliko shvaćam rad vaše agencije tu da se zaštite temeljna prava prilikom eh, provedbe zakona. Prije dva tjedna su francuski policijski službenici rekli da je 500 eh, europskih građana stavljeno na crnu listu, što znači da, ih da im se može zabraniti slobodno kretanje eh, unutar Unije, primjerice kada se odvijao summit G7 u Bjaricu. Ta pitanja su pitanja temeljna prava Unije. To znamo i stoga me zanima jeste li svjesni postojanja te crne liste i koji je vaš e, pristup tome. Hvala. Hvala. Gospođa Intveld ima riječ. Imamo još jednog govornika prije nego što onda e, gospodin Fleherty dobije priliku da odgovori na ovo. Hvala vam, bit ću vrlo kratka. Kao prvo, gospodin Fleherty, hvala vam na svom radu kojeg obavljate. Mislim da ne cijenimo dovoljno javno ono što radi Agencija za temeljna prava. Imam nekoliko pitanja, to je zapravo primjedbi. Gospođa Jaruka je malo čas rekla da kad kada Europska unija radi po pitanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava nešto što onda uvrijedi države članice, to je zapravo to onda uvrijedi vlade, zato što imamo različita gledišta, neki e, možda u državi članici to pozdravljaju, a neki e, se uvrijede. I to me dovodi do sljedećeg pitanja. Vi se bavite pitanjima diskriminacije, govora mržnje, sličnih stvari a često smo skloni da gledamo na određene skupine u koji su krivi za to, ali svi znamo isto tako da postoje političke stranke, stranke koje su dio vlade, čak i vjerske skupine koji također imaju svoju odgovornost kada se radi o poticanju govora mržnje, diskriminacije i svega drugoga. I <clears throat> vrlo je teško za neko tijelo Europske unije kritizirati vlade. Smatrate li da imate tu slobodu, da imate taj manevarski prostor da to činite i jeste li spremni istražiti kako primjerice govor mržnje od strane političkih stranaka i mm, članova vlade doprinosi onda tom ozračju e, nesigurnosti za europske građane. Hvala vam lijepa. Imamo još dva govornika je se još jedna osoba javila za riječ, onda ćemo s zaključiti intervencije. Sljedeća je gospođa Strik. Hvala. I ja zahvaljam gospodinu Fehetiju na njegovom izlaganju. Želim mu isto tako čestititi na onome što obavlja Agencija za temeljna prava. Ja jako koristim informacije koje vi prikupljate. Primjerice u mom izvješću Eh, koje sam napravila za Vijeće Europe o izučivanju ljudi. Eh, to me dovodi upravo do toga, da Vijeće Europe. Možda možete malo nešto reći o tome, je li vaš rad eh, nešto se nadopunjuje s njim ili vam treba nešto još i više kako biste pojačali suradnju s Vijećem Europe i kada usporedimo Vijeće Europe i primjerice pomenika za ljudska prava, da vidimo da oni čine malo više od toga. Primjerice, oni imaju intervencije sa trećim e, stranama, također izdaju i spontana savjetovanja državama, potiču vlade da nešto naprave ili da e, se suzdrže od nečega i možda se to i nastavlja na ono što su spomenuli kolegice Kunke i e, Intveld. Koje su vaše nadležnosti? Smatrate li da je vaš mandat dovoljno opsežan da bude učinkovit i da može dovesti do promjena u nekim praksama ili političkim mjerama. I moje zadnje pitanje tiče se opsega vaših tematskih područja. Spomenuli ste migracijsku politiku. Vidimo da se tu Europska unija prije svega usredočuje na um, vanjsku dimenziju um, politike migracija. Što uh, vaša agencija čini po tome i smatrate li da ovdje imate dostatan mandat kako bi mogli onda doista dobro obraditi to područje? Hvala. I sad imamo još dva govornika. Gospodin Van Dendriše je sljedeći, ispričavam se. Hvala vam, ću govoriti nizozemski, kao i inače. Hvala vam lijepa na izlaganju. Znanje je moć, tako se kaže. I to je vrlo važno. Mi se tu moramo moći osloniti na brojke i podatke. Ja sam Eh, pogledao brošure koje ste vi izdali, primjerice što se tiče islamofobije. A čini se da vidimo da dolazi do porasta antisemitizma. Još uvijek imamo migrantske tokove, ljude koji, ljudi koji pristižu u Europsku uniju. Neki pa govore o eh, počiniteljima i žrtvama i o tome iz kakvog, e, iz kakvog e, kakve migrantske pozadine dolaze. Imamo li pregled e, nad svim tim temama kako bismo mogli informirati građane dobro o tome, o profilu primjerice počinitelja zločina. Hvala. Evo i zaključit ćemo krugovornika sa kolegicom Kanko. Izvolite. Eh, ja, eh, moram reći da sam propustila jedan dio vašeg govora, malo sam zakasnila. Hvala vam što ste mi dali riječ. Imam jedno pitanje o pravima žena. Ja sam već u prošlosti radila s vašim izvješćima i tu primjerice stoji da svaka teča žena doživljava eh, fizičko ili psihičko nasilje svom životu. Svaka peta žena e, već je imala problem sa stalkingom, a imamo i jednu statistiku o tome koliko je žena e, doživjela seksualno nasilje. U tim e, U tim izvješćima dakle, vidimo te podatke i možete li možda reći nešto o sastanku eh, radne skupine koja se sastala u Rimu ranije ove godine vezano za ono uvjetovano nasilje i kako možemo vam doprinijeti u vašem radu što se toga tiče. Hvala. Sada imate 10 minuta eh, kada možete odgovoriti na ova pitanja. Hvala. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Učinit ću najbolje što mogu. Gospođa Jaroka je postavila prvo pitanje vezano uz alate e, za vladinu prava i u kojem smislu e, ih imamo, ali ih nedovoljno koristimo. Jedna od stvari e, koja nam je bila izazov je ta da trebamo pronaći pouzdane, komparabilne dokaze u svim državama članicama gdje bismo mogli vidjeti jesu li mehanizmi za vladavinu prava učinkoviti ili ne i mi svakako imamo veliku ulogu u tome da se stvore dokazi o tome. Podaci Agencije za temeljna prava se tu okupljaju od nacionalnih agencija, ne znam je li to gospodin Timerman spomenuo, ali u komunikaciji o mehanizmu za vladavine prava govori se izrečito o nečemu što mi radimo, a to je informacijski sustav za temeljna prava gdje ćemo kupiti podatke iz Europskog suda pravde, Europskog suda za ljudska prava, Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i tako dalje, kako bismo pomogli vama i svima drugima koji će koristiti taj e, mehanizam e, sada i u budućnosti e, prilikom vašeg rada. Zatim ste se usvjetočili na pitanje Roma. Da, rad za podršku e, ljudskih prava za e, Roma osobe je nešto što je jako razočuravajuće. Puno smo energije uložili, a malo smo toga postigli i slažem se s vama da bismo trebali imati učinkovito praćenje sa posljedicama da bi to trebalo jačati. U tom e, smislu sa velikim interesom pratimo sada pregovore o novom proračunu i o tome da se govori o uvjetovanosti za temeljna prava kada se koriste financijska sredstva. Ne samo kako se dodjeljuju financijska sredstva, nego kako se ta financijska sredstva doista i troše. Mislimo da je to dosta ohrabrujuće. Primjerice, govori se o tome da nacionalnim institucijama za jednakost i ljudska prava se daje e, službena funkcija na nacionalnoj razini da se više e, na to usredotoče. Mi ćemo svakako to poduprijeti. U tome da se to pretvori u stvarnost. Što se tiče ove specifične inicijative što, koju ste spomenuli gospođa Juruka, Jaruka, možda biste mi bilateralno mogli reći više detalja o tome jer ne, nisam dovoljno upućen u to, ne mogu vam sada dati odgovor. Gospođa Spurek je postavila pitanja vezano s metodologiju o e, borbi protiv nasilja nad ženama. Moram reći da je to prethodilo e, E, početku moje funkcije, to se tiče drugih kolega i ne mogu vam sada dati puno odgovora, ali mogu vam odgovoriti što se tiče ankete o LGBTI osobama. Imaćemo e, glavne nalaze sljedeće godine, ali već ove godine ćemo imati u idućih nekoliko mjeseci pred kraj godine nekoliko e, preliminarnih informacija o tome. Gospodin Dali, hvala vam na pitanjima. Do sada nismo bili uključeni u analizi o posljedicama Brexita što se tiče temeljnih prava. Možda da zapravo krenem od nečeg drugog i da kažem, naravno je moj osobni interes tu vrlo jak. Možda i ne znate da sam bivše bio predsjednik e, komisije za ljudska prava u Irskoj vrlo je važno za, agencije poput mojih da ne nosimo još složenosti tih procesa. <clears throat> Ali kada tehničke organizacije poput naših mogu dati pozitivan doprinos, onda smo mi naravno spremni za to. Svakako bi za to trebao zahtjev jer to nije e, u našim višegodišnjim tematskim područjima, ali ako se to bude od nas tražilo, ako s time ne bi još i zakomplicirali se situaciju, onda smo mi spremni za to. Zatim spomenuto je pitanje proračuna kojeg imamo i u kojoj mjeri e, taj proračun znači da nešto ne možemo raditi, da odgovorim na to. Pa imamo potpuno nova radna područja, primjerice rado bismo e, ispitivali diskriminaciju no, OECD je već nešto globalno tu razvilo o tome, zatim htjeli bismo vidjeti kako e, izgleda diskriminacija na radnom mjestu, vezano s tome kako izgledate, e, koje ste rase, koje ste etniciteta, kako možete dobiti radno mjesto ili ne. E, to se može istražiti, to je skupo, a i mi to ne možemo napraviti. Dakle, ne možemo niti krenuti u to područje zato što nemamo resurse za to. Ali zatim, vezano uz područja u kojima mi mogli napraviti još i mnogo više toga. Mi smo svjesni kvalitet našeg rada, ali svjesni smo jako i toga što ne radimo. Kada smo na terenu u Grčku, kada tako kažem, onda sam <laughs> dosta velikodušan, dakle radi se o jednoj osobi iz Grčke, onda šaljemo druge osobe iz Beča. Dakle, dosta smo dobili onome što radimo, ali mogli smo biti još i bolji. Imali smo ljude na terenu u e, jednom e, kampu u Mariji, ali mi bismo zapravo trebali e, posjećivati sve te kampove cijelo vrijeme, sve te hotspotove i to ne možemo činiti zato što nemamo resurse za to. Zatim isto tako Iduće godine ćemo imati još i manji proračun nego do sada i pokušavamo ga predstaviti našem odboru. Dosta je okrutno ovo što moramo napraviti. Imamo dosta dobro primjenjeno istraživanje, primjerice vezano uz to kako izgleda rad osoba s invaliditetom. Mi smo obavili jako dobar posao s tim u vezi, a sada bismo trebali zapravo pomoći državama članicama da nešto učinimo s tim nalazima i to se ne možemo dopustiti. E, svaki dan e, dosta toga popuštamo zbog proračunskog ograničenja. Još jedno e, pitanje vezano uz proračun. Institucije su zakonodavci povećavaju e, proračun za agencije ASO i Frontex. Vi im govorite da sve više rade sukladno sa e, poštivanjem temeljna prava, onda se oni obraćaju nama da ispune ono što su njih tražili, ali e, mi ne dobijemo ništa za to. Oni dobiju 100 dodatnih graničnih službenika, a ja ne dobijem niti jednu osobu. Uvijek smo imali podršku parlamenta što se toga tiče. Ali moramo imati obje su zakonodavce na našoj strani da priznaju da što je teža situacija u društvu, da što više treba obratiti pažnju na temena prava i da je onda što veća i uloga naše agencije. Zastupnik prena, spričam se ako sam krivo izgovorio vaše ime. Mi se ne bavimo ovim eh, specifičnim individualnim slučajevima zlostavljanja. Nemamo zato kapacitete, malo čas sam o tome govorio. Bavimo se dakle situacijom, situacijom vezanom uz ljudska prava, te vas potom izvješćujemo i putem naših godišnjih izvješća. Evo, mi ga svake godine vama predstavljamo, tamo predstavljamo ta važna pitanja ali to ulazi u nadležnosti na razini Evropske unije. Zastupnica Interveld je nas strah kritizirati vlade? Nije. Bismo li pogledali, dakle, ukoliko postoje slučaje kršenja ljudskih prava od strane lidera? Da, bavili smo se time. Nije nam to nepoznata tema. Spomenuli smo to i u svojim izvješć, i svojim godišnjim izvješćima. To obuhvaća i govor mržnje. Sjećam se jedne reference na govor mržnje u Europi koji se za toliko pogoršao da to prolazi i polazi za rukom čak i nekim liderima, političkim liderima. Nije nas strah eh, opisati situaciju onako kakva je. Potom zastupnica Strik eh, pitala je vezano za suradnju sa Vijećem Europe. Ja na to mogu reći jako mi je drago da eh, ste mi postavili to pitanje jer onda mogu govoriti o tome kako je to jedan sjajan odnos. Vrlo je važno da mi komplementarno dakle, možemo surađivati sa Vijećem Europe. Doista smo tu uložili dosta napora. Mi imamo različite funkcije. Dakle, postoje razlike u našem mandatu. Sastavimo se gotovo svakog dana, usklađujemo svoj rad kako bismo postignuli tu koordinaciju. Imamo člana Vijeća Europe u našem upravnom vijeću. To je neobično za jedno europsko tijelo. Ja surađujem sa tamošnjim povjerenikom za ljudska prava. Njihov mandat je širi od našeg. Ali mi nismo jedina, jedino ovako tijelo koje se bavi temeljnim pravima na razini Evropske unije. Time se bavite i vi. Dakle, mi nismo jedini, odnosno oni koji imaju ekskluzivno pravo dakle, na ova pitanja. Ali bi smo mogli imati širi mandat, bolji mandat. Naš odbor eh, je često tražio to. A vezano uz mandat e, trebam vam spomenuti postojanje anomalije koju imamo. Dakle, mora se riješiti e, dakle, činjenica da možda se možemo baviti policijskim postupanjem, na primjer, tek nakon što dobijemo dozvolu institucija. To je malo neobično za agenciju koja se bavi temeljnim pravima. Htio bih da se tehnički u budućnosti revidira naš mandat i da se ta situacija razriješi. Onda još jedno pitanje vezano uz vanjsku dimenziju politika migracije. Izvana, kad kažete izvana, onda možemo samo promatrati vanjsku aktivnost evropskih tijela i evropskih država članica ne bavimo se trećim državama. Zastupnik Van den Driše je postavio pitanje vezano uz statistiku, dakle tko je žrtva, tko su počinitelji, bavimo li se tim podacima? Da, bavimo se. I to su različite skupine ljudi. Kada je riječ o migracijama, Trebamo se jako boriti protiv mitova koji to okružuju. Dakle, mit da su migranti donijeli seksualno nasilje u Europu, ma to je postojalo i prije. To što su neki pojedinci počinili takva nedjela ne znači da su oni donijeli taj fenomen u Europu. I kad god čujemo takve mitove, trebamo odgovoriti na to dokazima. Potom e, pitanja zastupnice Kanko, opet e, pitanje koje se tiče ljud, e, ženskih prava. Čvrsto se zalažemo za ženska prava, dakle ljudska prava, dakle i sve što je povezano s tim. Nećete više vidjeti našu, naša izvješća koja se ne bave dakle, ovim pitanjima. To je u našem svakodnevnom radu jedno od naših načela. Dakle, rom, romkinje i migrantice, na primjer, i time se bavimo. Pitanje vezano uz Eurostat te ovu statistiku nasilja nad ženama. Nemam trenutno podatke za vas, ali mogu vam ih eh, u bilateral, bilateralno evo, predstaviti idućom prilikom. Hvala. I hvala svim zastupnicima koji su se javili za riječ. Ovo je bila doista dobra rasprava. Nadam se da ćemo vas uskoro još jednom ovdje ugostiti. e mi smo evo, u kontaktu kao odbor s vašom agencijom. Hvala lijepa. Za minutu ćemo preći na iduću točku dnevnog reda. Queridos colegas, vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día. Dame i gospodo, prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Riječ je o izlaganju, dakle, o aktivnostima Evropskog nadzornika za zaštitu podataka. Gospodin Vjevjovski će nam se predstaviti Dajem vam riječ, imate desetak minuta za svoje izlaganje, nakon toga ćemo imati jedan krug pitanja. Hvala vam što ste danas s nama u odboru, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Hvala vam eh, što ste ste nas pozvali na vaš e, sastanak. Doista mi je čast obratiti vam se ovako brzo nakon evropskih e, izbora i osnivanja odbora. S druge strane, htio bih da nisam ovdje da vam se obratim, zato što mijenjam e, mog dragog kolegu Giovannija Butarela koji nas je napustio prije, tako strašno napustio prije niti dva tjedna. Giovanni je strašno poštovao ovaj odbor i njegove članove. I vjerujem da je taj osjećaj bio uzajaman zato što je u više navrata bio pozvan e, s vaše strane da vam se obrati. Svi oni koji su mu bliski su bili e, dirnuti ovim, ovom tihom počašću koju ste mu jutros iskazali. On je prerano otišao. Jedan najbolji doprinos koji mogu dati njegovom nasljeđu jest e, da nastavim e, njegov e, rad. Ja sam bio njegov pomoćnik, a evo sada nastupam kao nadzornik. Vidim ovdje stara lica, vidim velik broj novih lica u vašem odboru, te bih iskoristio priliku te vam predstavio aktivnosti za nadzornika za zaštitu podataka ali bih govorio općenito o zaštiti podataka u europskim institucijama. Vi ste dobili te materijali putem elektroničke pošte na adrese vaših ureda, ali su vam dostupni i OSB ključevi ukoliko želite sada ponijeti te materijale. Mi smo neovisno tijelo imenovano od strane Europskog parlamenta i vijeća koje se bavi načinom na koji se podaci obrađuju od strane europskih institucija. Mi se bavimo osobnim podacima i privatnim podacima te promoviramo dakle dobru praksu u 67 institucija i tijela kojim, koje nadziremo. E Naše specifične zadaće su opisane u uredbi 2018 kroz 1725 i drugima i mogu se smjestiti u tri kategorije. Dakle, e, nadzor, sada obrađujemo i agencije kao što su Europol i Eurojust, potom konzultacije. Savjetujemo evropske zakonodavce, dakle, pred predstavljanje novih zakonskih odredbi, te se bavimo provedbenim mjerama. Također nadziremo pro razvoj tehnoloških, e, tehnoloških inovacija, naročito onih u sektoru. Treće, suradnja. To znači suradnju sa nacionalnim nadzornim tijelima putem našeg Europskog odbora za zaštitu podataka za koji obavljamo poslove tajništva. Imamo dakle neovisnog e, nadzornika podataka, riječ je o jednom od osnovnih prava kako je to navedeno u ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Što točno radimo? GDPR se time na široko bavi. I to je u skladu sa ulogom ovih sličnih tijela od njihovog osnivanja prije nekih 20 godina. Mi kombiniramo funkcije ombudsmana, nadzornika, konzultanta, savjetnika, odgajatelja, pregovarača i onoga ko provodi propise. Jednako su profilirani naši uredi na nacionalnoj razini. Događaj unazad nekoliko godina, počevši od Edvarda Snowdena 2013 pa do Cambridge Analitike 2018. stavili su zaštitu podataka u središte javnih e, rasprava. Ljude ne, nisu zabrinuti samo zbog neobičnih oglasa koji se prikazuju na internetu. Naime, 20 godina digitalizacije dovelo je do razvoja svojevrsnog ekosustava podataka koji su prikupljeni o vama, o, na vašim uređajima, o vama, vašoj obitelji. No, podaci se prikupljaju putem senzora i kroz različite uređaje koji e, međusobno surađuju. Mm. Bili smo zabrinuti da bi evropski izbori ove godine mogli biti mjesto na kojem će se zlopotrijebiti ovi osobni podaci. Međutim, e, mjere koje su donijele države članice i Europska komisija bile su uspješne. Također smo se bavili načinom na koji parlament koristi društvene medije i osobne podatke tijekom izborne kampanje. Nakon donošenja GDPR-a ovaj parlament je donio zakon u listopadu prošle godine kada je riječ o obradi osobnih podataka od strane europskih institucija, tijela, agencija te je uređeno, te je uređen način na koji funkcionira EDPS. Mi smo posjetili odnosno obavili smo 13 eh, inspekcija u europskim tijelima tijekom prošle godine. Ove godine smo organizirali velik eh, broj tečajeva i obuku. Jedan od razvoja naše, jedan od pravaca razvoja, razvoja naših uloga bio je nadzor eh, dakle pojačani nadzor u sektoru pravosuđa i policije. Također imamo, razvijamo specijalizacije u tim područjima. Mislim prije svega na Europol od 2017. ali i na Eurojust. Mm, s njima smo započeli suradnju, a uskoro ćemo započeti suradnju i sa Uredom Europskog tužitelja. Već smo održali četiri inspekcije Europola. Je, u jednoj smo se bavili pitanjima financiranja terorističkih aktivnosti. Moj tim stručnjaka se nalazi sa timom Europola svaka dva mjeseca. Također bavimo se inspekcijama na daljinu, dakle europskih institucija i tijela, odnosno njihovih web stranica. Uredba koju sam bio spomenuo jača našu savjetodavnu ulogu. Komisija nas konzultira kada je riječ o donošenju zakonodavnih mjera i sporazuma sa trećim zemljama. Naš odbor se također može konzultirati ukoliko nas se oboje poziva na suradnju, onda mi koordiniramo naš odgovor. Međutim, ukoliko parlament, vijeće i komisija traže brz odgovor, trebaju nas s mjesta kontaktirati. Jednako se može primijeniti i na tehnološku dakle, potporu. Mi smo, na, vam na raspolaganju. Imamo novi razvoj situacija kada je riječ o komunikacijama, tehnologijama i tako dalje. Imamo razvoj naših zadaća koji onda nadilaze dakle isključivo savjetodavnu ulogu u europskim institucijama. Pokušavamo prenijeti znanje o novim izazovima koji, koje donosi tehnološki razvoj i pozivamo vas da se prijavite na naš newsletter, na naša redovna izvješća kojima opisujemo dakle tehnološke inovacije te koje su to, koje one donose implikacije u obradi u obradi podataka. Mislim na slučajeve kao što je korištenje pametnih zvučnika te virtualnih asistenata kao što su Alexa, Google Home Assistant ili Siri. Očekujemo u mandatu nove Europske komisije čitav niz zanimljivih mjera koji se tiču umjetne inteligencije, koji će također biti povezani sa zaštitom podataka. Vjerujem da korištenje umjetne inteligencije traži donošenje odgovarajućih zakonodavnih i etičkih e, mjera. Kada se ono koristi u Europi onda to mora biti u skladu sa postojećim vrijednostima i temeljnim pravima. Zaštita podataka je geopolitičko pitanje i rasprave o adekvatnosti trećih e, zemalja moraju postojati i nalaziti se u centru našeg interesa. Potom štit za privatnost, privacy shield, sporazum također treba biti revidiran od strane za nadzornika podataka. I bez obzira što smo jedno od 29 tijela koje se bavi nadzor, nadzorom podataka, naša uloga je jedinstvena. Mi smo jedino tijelo koje govori, koje se obraća iz europske perspektive, dakle. Bavimo se također svima onime s čime se možemo susreti u budućnosti raspolažemo sa alatima kao što su sankcije, kao što su kazne. To je nešto na čemu se trenutno radi. Imamo slučajeve dakle kršenja GDPR-a kojima se možemo baviti tek od sredine svibnja ove godine. Moguće da će doći do promjene poslovnog modela, oni koji se bave podacima koji nas zanimaju, ali bez obzira na ambiciozan program rada, dakle nove Europske komisije, postoje pravila koja se još trebaju urediti, a tiču se e-privatnosti. Ona nisu riješena u prošlom sazivu. Također tu su razlike u nadzoru takozvanog trećeg stupa. Radujem se naš, nastavku naše suradnje. Vi ste uvijek bili naš glavni saveznik kada je riječ o pronalasku načina rješavanja problema. Također htio bih vas pozvati na oproštaj kojem ćemo dati počas, odati počas životu i radu Giovannija Butarelija. Ovo organiziramo 10. rujna u, na, u to je 10 e, minuta e, hoda odavde i rado ćemo, vam, e, rado ćemo vam uputiti evo poziv. Nadam se da sam dovoljno usporio dakle, u svom obraćanju. Hvala vam na razumijevanju. Hvala u istinu, gospodine. Jerovski, nadam se da sam dobro izgovorila vaše prezime. Zahvaljujem na ovom izlaganju. Jučer e, smo imali e, minutu šutnje za gospodina Butarelija, pre, mi smo željeli mu odati počast. Željeli smo se zajedno sjetiti tog izuzetnog čovjeka. On je bio netko koji je imao povjerenje zastupnika, bio je stručnjak za zaštitu podataka. On je isto tako stavio to u e, žarište pažnje. Rekli ste da je on mnogo doprinio ovoj temi na razini Europske unije, a također je mnogo toga napravio i na području zaštite osobnih podataka. On je obilježio e, uveliko svojim radom ovu temu i na europskoj i na svjetskoj razini konferencija u listopadu ne bi bila moguća bez njega, bez njegovog rada, djelovanja i njegovog posvećenja. E, imamo cijeli niz e, zahtjeva za uzimanjem riječi. Ja sam odrasla bez ove tehnologije i mnogo stvari ni sada ne razumijem na ispravan način. Mogu reći da se takva tehnologija mijenja izuzetnom brzinom. Moramo e, osmisliti pristup kako e, se baviti tom tehnologijom na brzi način, a isto tako ne smijemo dozvoliti da to e, dovede u pitanje našu demokratsku paradigmu koju koristimo. Ovdje imamo mnogo novih zastupnika i u tom smislu bih željela pitati sljedeće. Želite li možda na neke elemente skrenuti našu pažnju u svjetlu e, novih izvješća, posebno što se tiče zaštite podataka? Ali evo prije nego što odgovorite, gospodin Brejer ima riječ. Hvala. Imam pitanje vezano za e, proračun vaše institucije. Kao što znate, e, Vijeće želi e, snažno smanjiti taj proračun, no e, zadaće kojima se bavite su se povećale. Možda nam možete reći koliko ste, koliko ste imali i kojim se u ovom trenutku slučajevima preko graničnih kršenja e, zaštite podataka bavite? Koji je to broj istraga? Hvala, u istinu. A sada gospođa Dali, hvala. Ja bih također željela izraziti sučut. E, veliki to gubitak e, gospodina Butarelija. A što se tiče Facebooka, e, nismo tu imali nikakvu mogućnost spriječiti e, transfer podataka milijuna korisnika iz, e, iz Irske u SAD-u. A kad govorimo o Edwardu Snowdenu, on je zapravo morao otići u legalu kako bi određene stvari proveo. I E, ja smatram da je u srcu problema to e, je zapravo e, nadzornik podataka u Irskoj postao onaj koji odgovara na zapovjedi tih velikih tehnoloških kompanija ono što se e, zapravo događa je da imamo uske veze sa tim velikim kompanijama u tom smislu se u irskoj e, razvodnjava zakonodavstvo kojima se, e, kojima se kojim bi se moglo onda regulirati aktivnosti tih tehnoloških kompanija, da li u svakom slučaju znate za tu situaciju i da li onda možete nešto reći vezano uz te poveznice sa multinacionalnim eh, eh, kompanijama. Hoće li se ovaj slučaj Šremer ponovo dogoditi ili ne? Možete li nam e, nešto reći o tome? Radi se i o velikim e, skandalima koje se tiče e, korištenja nacionalnih osobnih iskaznica i podataka vezano uz to. Koji, koje djelovanje može dovesti isto tako do sankcija koje bi onda spriječilo takve stvari, takve skandale? Hvala. Sada gospođa Alemović, izvolite. Hvala. Što ste nam predstavili rad vaše institucije. Glavna zadaća e, vaše institucije je zaštita naših podataka. A e, sada jedno pitanje vezano uz situaciju u Poljskoj. Što se tiče glavnog inspektora za e, osobne podatke, e, tu su doneseni određeni određene odluke da e, E, nemamo mogućnost davanja informacije o tome tko je podržao određene suce koji su bili uključeni u e, nedavni skandal u Poljskoj. Tu se radi o kršenju e, prava i što smatrate da li je ta odluka bila pravična i utemeljena. Hvala. Gospođa Strih, izvolite. Mikrofon, molimo. Isto tako, bih željela e, izraziti sućut zbog gubitka gospodina Giovanija vi ste jako bili povezani e, s njim i to je veliki gubitak. Bila sam član senata u Nizozemskoj, vidjela sam koliko nadzornik e, igra važnu ulogu što se tiče osmišljavanja zakonodavstva. Imam jedno konkretno pitanje. EU sve više razmjenjuje podatke te također sklapa ugovore sa trećim zemljama što se tiče razmjene podataka. Postavljam si pitanje ima li nadzornik e, na raspolaganju i resurse te ima li mogućnosti da nadgleda kako se te podaci koriste u trećim zemljama? E, imamo određeni zaštitne mehanizme koji funkcioniraju u tom kontekstu, no ne znamo točno kako to sve skupa se odvija u praksi. Hvala. Gospođe Sipel, hvala, ispričavam se. E, nisam čula vaš uvod, budući da sam bila na drugom sastanku. Prije svega željela bih izraziti sučut. E, veliki je gubitak e, smrt gospodina Butarelija. S njim smo surađivali tijekom e, cijelog niza godina. A isto tako imam nekoliko konkretnih pitanja. Čuli smo izlaganje Europola. I neki kolege su već govorili o tome da se susrećemo s problemom suradnje s trećim zemljama. Što to zapravo znači razmjenjivanje podataka s trećim zemljama u tom kontekstu koja su jamstva da se ti podaci obrađuju na ispravan način. Isto tako, E, kako možete podržati Europol i druge agencije vezano uz oslanjanje na same podatke. Imam jedno pitanje vezano uz opću e, uredbu o zaštiti podataka. Imali smo e, na nacionalnoj razini okupljanje svih nacionalnih nadzornika za zaštitu podataka. Govorimo o jednom mjestu gdje se mogu dobiti podaci, no isto tako e, e, Govori se o tome da mnoge informacije iz država članica idu i podaci idu u Irsku. Imajući na umu e, pravila koja se primjenjuju na ovaj e, odbor, upravni odbor, možemo li osigurati da se nekim pitanjima ne bavi samo irski nadzornik? E, to je pitanje koje bi trebalo biti upućeno nadzorniku u Irskoj. Kakva je zapravo mogućnost suradnje unutar e, upravnog odbora i kakvi su odgovori i kakvi su rezultati praktične primjene opće uredbe o zaštiti podataka. Jesmo li već svjedoci nekih e, rezultata i znate li kako će se razvijati situacija u budućnosti? Nacionalni nadzornici za zaštitu podataka već su opremljeni na način da mogu obaviti svoj posao i isto tako mogu provjeravati da li se pravila e, GDPR-a primjenjuju na najbolji mogući način. Kako vi vidite sve to u budućnosti? Hvala. Ovim ćemo završiti rundno pitanja. Gospođa Entveld, izvolite. Oprostite, ja isto tako nisam čula vaš uvodni dio, ali bih također željela odati počast e, gospodinu Butareliju, kojeg smo izgubili tako naglo. Tijekom cijelog niza godina smo usko surađivali i ova vijest me je jako rastužila. Nekoliko pitanja. U Europskoj uniji smo usvojili nedavno e, prošle godina cijeli niz e, zakonodavnih akata i mi smo vrlo dobri što u tom usvajanju zakonodavstva, ali što je sa provedbom? Imamo jako puno e, pitanja što se tiče same provedbe. Radi se i o nedovoljnim kapacitetima, o nedovoljnim sredstvima, no isto tako države članice jednostavno e, ne usklađuju svoje zakonodavstvo sa e, općom uredbom o zaštiti podataka. Ono e, što me iznenađuje je da od stupanja na snagu GDPR-a Imamo cijeli niz vrlo jasnih pravila koja e, su nametnuta nekim kompanijama, no S druge strane, e, imali smo i paralelno SAD koja je onda određenim europskim kompanijama nametao jako velike kazne. Da li je sa to povezano ili ne? No, da li e, možda je određenih e, dokumenata možete tako nešto zaključiti? u određenom trenutku moramo isto tako e, vidjeti koja je razina transparentnosti e, donošenja odluka. Možda ste o uvodu e, govorili o tome. Imam jedno pitanje vezano uz situaciju što se tiče i privacy, no isto tako i takozvane direktive o politikama i koliko vidim e, države članice to e, zanemaruju. E, ono što je važno je da se ova direktiva o policiji zamijeni uredbu, uredbom gdje ćemo onda imati isti nivo zaštite podataka u svim državama članicama. Njera Infeld, eh, las preguntas i dando las gracias a todos a todos los colegas por las preguntas realizadas. Señor tiene usted Zahvaljujem svima e, na ovim pitanjima. Gospodine, imate 15 minuta za odgovore. Nadam se da će to biti moguće. Pokušat ću biti jasan i sporo govoriti kad govorimo o važnim stvarima. pitanje bilo povezano s mojim savjetima zakonodavstvu. Da, naravno imam mnogo ideja e, koje mogu biti korisne e, zakonodavstvu, no uloga e, našeg nadzornika nije da predlaže zakonodavstvo. To je uloga komisije. Kao što sam rekao u uvodu, Očekujemo isto tako i plan komisije za e, budućnost i nadamo se da će vrlo brzo e, se u okviru tog plana komisije riješiti i određeni problemi, zapravo predložiti e, rješenja određenih problema. Umjetna inteligencija je jako dobar primjer toga. Ne govorimo sad o znanstvenoj fantastici, nego nečemu s čim smo suočeni sada. E, na mnogim napravama koje koristimo imamo isto tako i aplikacije koje koriste umjetnu inteligenciju. Imamo Isto tako i korištenje algoritama. Još uvijek ne znamo na koji način funkcioniraju ti algoritmi, a ne znamo ni kakvim, sa kakvim algoritmima ćemo biti suočeni u budućnosti. Mnogi su eh, eh, govorili eh, o temama koje nisu završene, o poslu koji nije završen. I privacy, e privatnost je zbilja jedan od takvih primjera dosta ipak kasnimo što se tiče e, e, odredbi uredbe e, koje se primjenjuju na europske institucije i agencije. Trebamo odgovoriti na nove izazove, no ne smijemo zaboraviti na ono što je napravljeno u prošlosti. Gospođa Entveld je govorila također i o zakonodavnom aktu koji je stupio na snagu, ali koji se ne provodi dovoljno, a radi se o zakonodavnom aktu koji se tiče e, bivšeg trećeg e, stupa. Kao poljski e, e, povjerenik, ja sam 2012. imao se prilike baviti i pitanjima direktive, te se vidjelo da postoje neka ustavna pitanja što se tiče e, primjene same uredbe. E, uredba je vrlo e, slična zapravo direktivi i u tom smislu se se postavljale neka pitanja primjena te uredbe u e, državama članicama. No što se tiče korištenja novih tehnologija, posebno koje su povezane sa velikim podacima i e, umjetnom inteligencijom, uvjet za korištenje takvih, e, takvih tehnologija je solidno znanje. Ja ne e, komentiram e, ništa što se događa na nacionalnoj razini u Europskoj uniji. Ono što je izuzetno važno je da imamo jasna pravila. To je dobar izbor. No ono što je važno je da se također provede direktiva koja je usvojena. Imamo i izvješće koje je u tijeku vezano uz provedbu direktive i tamo trebamo vidjeti što možemo bolje napraviti u tom svjetlu. Imali smo e, prijedlog nadzornika komisiji i e, komisija je prihvatila taj prijedlog. Mi smatramo da je taj prijedlog bio dovoljan kako bi nadzornik obavio svoju ulogu nadzora djelovanja europskih institucija što se tiče zaštite podataka. No, nažalost, vijeće je u velikoj mjeri e, smanjilo obujam tog prijedloga. Mi se nadamo da to nije sad i e, zadnja verzija koja će onda biti provedena u djelo. Kad govorimo o nacionalnim parlamentima i nacionalnim eh, nadzornicima, imali smo promjenu otprilike 25 E, e, posto povećanja proračuna. Mi e, predlažemo da određene stvari napravimo u dvije etape, 2019. i 2020. godine. Kad govorimo o sadašnjoj godini i ovoj prvoj etapi, proračunski izgledi su dobri, a nadamo se da će proračun za sljedeću godinu isto tako e, biti prihvaćen u cijelosti. Ja ne mogu reći da je situacija tragična, no ako želite uistinu imati učinkovita e, tijela za e, provjeru zaštite podataka, onda povećanje resursa je u svakom slučaju potrebno. Sljedeće pitanje je nešto vezano uz Marka shema i cijelog niza slučajeva koji je nastao nakon toga. Ne bih htio sugerirati što će se dogoditi sa trenutnim slučajem koji je, sa predmetom koji je pred Europskim e, sudem pravde, jer to ne bi bilo pravedno od mene da tako učinimo. Nemamo niti još mišljenje e, javnog tužitelja, to ćemo dobiti tek početkom prosinca. Ali kao osoba koja dolazi iz akademskog kruga, da mi je bilo vrlo drago kada se krenulo sa predmetom Marka Šema. to je bio student koji je zapravo učinio ono što je nadzornik zaštite podataka trebao napraviti prije deset godina, a ja to govorim kao netko tko je tada i radio kao nadzornik zaštitu podataka. Mark nam je rekao, gledajte, to, imamo pravila, mene su nas učili kako izgledaju ta pravila, a nikad se niste postavili pitanje funkcioniraju li oni, ona doista i provode li se. I stoga sam jako zadovoljan sa do sad obavljenim radom. Ali vrlo mi je teško procijeniti kakav će biti rezultat toga i koji će biti posljedice tog trenutnog predmeta koji je pred sudom. Ali ne bih tu napravio tu analogiju od trenutka kada je Mark Shem krenuo s tim borbom i situaciju u kojoj se nalazimo sada. Postoje velika razlika između e, situacije koju smo imali prije opće uredbe o zaštiti podataka i situacije koje imamo sada. Zasigurno kada je on krenuo s time, onda smo sve samo poslali u Irsku i to je bilo to. To je sve što smo mogli e, učiniti kao nadzor zaštitu podataka za osobu poput e, njega. A sada kada imamo opću uredbu o zaštitu podataka, imamo jedinstvene kontaktne e, točke, van stop shop systems, imamo pregled na time što se događa u nacionalnim nadzornim tijelima i unatoč tome su se kad kad žalimo zbog toga što je potrebno mnogo vremena za to, što to sve dugo traje. Vam mogu reći kao osoba koja je sudjelovao u radu Europskog odbora za zaštitu podataka da je to jedna stalna točka na našem dnevnom redu, a to je zbog toga što Irska svaki mjesec iznosi izvješća o tome što se događa s tim slučajem i o tome onda raspravljaju agencije za zaštitu podataka. Da vam kažem nešto osobno što mislim da ne bih trebao, ali ipak. Ja sam uvijek bio skeptičan kada sam počeo raditi unutar članka 29 E, o tome koliko će biti učinkovita takva skupina, uzevši obzir e, ega e, ljudi koji tamo sjede, ali evo, to je suprotno onome što smo vidjeli. To će biti odgovor vezano uz pitanje koliko su moji irski kolege sposobni a oni trenutno obavljaju izvrstan posao, da e, se obračunaju sa tim e, predmetom. Mi taj predmet ne možemo preuzeti od njih, mi to ne smijemo, ali u svakom slučaju smo zadovoljni i spremni smo im pomoći u bilo kojem obliku e, kada se radi u radu na bilo kojem predmetu. Taj mehanizam za suradnju koji postoji znači doista funkcionira. Gospođa Adamović mi je postavila pitanje o situaciji u Poljskoj. Pitanje postavljeno na poljskom, na materijem jeziku. E, I izložen sam u isključenju da govorim na poljskom, ali govorit ću ipak na engleskom. I kao prvo ću reći da ne mogu komentirati nešto što se događa unutar nacionalne jurisdikcije i u okviru nacionalnog tijela za zaštitu podataka. To nije nešto za što je stvoren EDPS i trebao bih se uh, uzvratiti od toga jedino što mogu reći je nešto o tome ako se dogodi u nekoj europskoj instituciji. Dakle, ako netko podnese zahtjev da se dobiju podaci o tome za bilo koju europsku instituciju i ako imamo odluku suda koje nam nalaže da se jedan takav dokument objavi zato što je to javni dokument, ja prema europskom zakonodavstvu smatram da će nesumnjivo doći do toga da će transparentnost biti važnija onda u tom trenutku nego zaštita e, privatnosti, a posebice zaštita osobnih podataka. Jer to što imamo neki osobni podatak u tom dokumentu ne znači da e, imamo neki problem sa zaštitom osobnih podataka po pitanju tog dokumenta. I stoga mislim da EDPS ne bi nikad doveo u pitanje neku odluku suda. Ali eto, to je nešto što bi se moglo dogoditi na razini Europske unije ali to nije slično onome što e, postoji u pravnom okviru u mojoj domovini. Postavljeno je pitanje Europolu i o prijenosu e, podataka trećim državama. To je vrlo škakljivo pitanje. Sjećate se da smo u Europskom parlamentu predstavili to kada smo počeli govoriti o prijenosu podataka e, za, one osam, za onih osam država sredozemnog e, područja, da moramo krenuti s time, a da imamo neke države e, koje nemaju uopće zakonodavstvo o zaštiti podataka, a zatim imamo druge države poput Izraela koje imaju takva zakonodavstva. Ipak je mandat bio jednak za sve države. Možemo reći da smo pokušali, da smo uspjeli pomoći Europolu to stoji i u uredbi u Europolu sada, a trenutno imamo taj problem sa e, prijenosom podataka sa Ujedinom kraljevinom, a ko 31.10. Ujedina kraljevina postaje treća država za Europsku uniju. Mi to pokušavamo pripremiti za Europol i e, pripremili smo i jedan nacrt ugovora e, koji se može sklopiti sa trećim državama za prijenos podataka. No naravno uloga EDPS-a nije samo savjetodavna uloga, već i da se zaustave neka, zaustave neka djelovanja ako za njih još nije došao pravi čas. Moram reći da e, već nekoliko mjeseci radimo na tome i da je naša suradnja s Europolom dobra. Znam da nemam više mnogo vremena, ali postavljeno je pitanje o provedbi. Mogu li dobiti one brojke o predmetima Imate dovoljno vremena, da, u redu. Ono što vam mogu u ovom trenutku reći je to da smo već krenuli sa e, tisućama predmetima e, unutar Europskog odbora za zaštitu podataka imamo 616 pregraničnih slučajeva koji su u registru EDPB-a. 435 e, predmeta. Do njih je došlo zbog žalbe a e, ostatak e, su pokrenule same institucije. Imamo i e, mnogobrojne zahtjeve za pružne podrške. Naravno da je broj dosijeja mnogo manji, mogu i dobiti brojke o dosijevima, ona dva dokumenta. This one and the Uh, dakle, gospođa Intfeld je rekla da postoji značajna razlika u broju odluka e, koje smo dobivali, koje smo ostvarili na europskoj razini ili unutar Europe i e, one odluke koje su američka tijela vlasti e, sa istih područja donijele. Pa moramo se prisjetiti da većina odluka do kojih je ovdje došlo, da se tu zapravo radi o rješavanju sporova između poduzeća i e, FTC-a kao onih koji su pokrenuli e, sve to. Tu se radi o velikom novcu. 170 e, milijuna eura za rješavanje sporova između federalne komisije i primjerice javnog tužitelja za New Yorka. Od jučer smo dobili tu informaciju. Ili primjerice 5 milijardi u drugim slučajevima gdje se radilo Facebooku možemo vam dati brojke o kaznama u Europi, ali to nisu e, kazne koje se tiču tih takvih velikih igrača. To je istina, to znamo. Ali, nažalost, poduzeća sada gledaju na kazne kao na nešto što jednostavno treba uključiti u svoju analizu rizika. Stoga se moramo sjetiti da nam opća uredba zaštite podataka pruža jednu drugu mogućnost, a tu mogućnost možemo ostvariti posebice ako imamo sinergiju između igrača i javnih tijela vlasti koji su na tržištu. Jedno, jedan dobar primjer djelovanja EDPS-a je naš upit vezan uz uh, ugovorne odredbe između europskih institucija i jednog velikog igrača sa tržišta, što nas je navelo do toga da stvorimo forum uh, sa 70 uh, javnih tijela pod vodstvom EDPS-a i Nizozemskog ministarstva pravosuđa i sigurnosti. Nizozemsko ministarstvo je dobilo iz kuta gledišta zaštite privatnosti mnogo broje ugovorne odredbe od eh, drugih eh, tijela, a i europskih institucija i organizacija zbog toga i nadam se da će tu onda doista doći do promjene poslovnog modela i do općih zahtjeva na tog igrača e, naspram svih javnih e, institucija u Europi, vjerojatno i diljem svijeta, ali za nas e, se tu prije svega radi u europskom tržištu. Imamo li još nešto? Uh, Nažalost, nemam preciznih informacija o osobnim iskaznicama u Irskoj i mislim da mi kao EDPS ne možemo tu intervenirati, ali mislim da je problem nacionalnih logistika jedan od najgorih problema koji postoje u Europi. U mojoj domovini, ali isto tako i u Belgiji. U Belgiji imate e, osobni broj kojeg svaki građanin, svaki stanovnik dobije i onda se oni nalaze u različitim bazama podataka u državi a u Njemačkoj bi to bila um, za to nešto ne može postojati. Dakle, imamo velike razlike što se tiče nadležnosti u samim državama i teško je za mene i uh, uzavši obzir mandate DPS-a komentirati situaciju u Irskoj. Mislim da je to, najvjerojatnije sam uh, ponešto zaboravio, mislim da su to bile najvažnije stvari ako sam zabavio neko pitanje, onda se nemojte usučavati i kontaktirajte EDPS. Mi smo uvijek spremni vam pomoći i dati vam i preciznu informaciju o tome što se događa na razini Europskog odbora za zaštitu podataka. A ispričavam se, pitanje gospođe Intveld o transparentnosti vezano uz rad Europskog odbora za zaštitu podataka. Zaprimili smo pismo i zahtjev i o tome se raspravljalo na zadnjem sastanku eh, Europskog odbora zaštitu podataka. Hvala vam lijepa gospodine eh, Vjevirovski i eh, s time se zahvaljujem svima i s time smo onda došli do kraja ovog dugog radnog dana. Mislim da smo sada zaslužili odmor i s time vam onda želim i ugodan vikend.